dnevnog reda. Riječ ima gospodin Buzek. Radi se o ekonomiji e, vezanoj za pazi e, podatak. Hvala vam. E, hvala gospođo predsjedateljice, poštovani potpredsjedniče. Evo vrijeme da zamijenimo mjesto velika količina podataka je nešto što gura europsko gospodarstvo prema naprijed. Europa mora biti ambiciozna po pitanju velike količine podataka, ali mora predvoditi i u zaštiti naših vrijednosti, osobito zaštiti privatnosti, zaštiti podataka. E, kako bismo predvodili e, na području velike količine podataka, Europa mora uspostaviti dobar regulatorni okvir kako bi osigurala i sigurnost i privatnost podataka, kao drugo da bi potaknula privatna ulaganja i u infrastrukturu i u istraživanja i razvoj. Točka broj tri, Stvaranje prave digitalne unije sa svim standardima prava intelektualnog vlasništva i otvorenim javnim podacima. Zatim četiri, stata poduzeća i e, male i srednje poduzeća, uključivanje njihovo u gospodarstvo temeljeno na podacima. Kako bi cijelo društvo imalo koristi od velike količine podataka, kako bi bilo osnaženo zbog velike učine podataka, mi pozivamo komisiju da poduzme sva moguće nastojanja kako bi Europa mogla postati globalni vođa na ovom području. Zahvaljujem e, svojim kolegama na uključenju i na njihovom angažmanu e, u, ovoj raspravi, na njihovom zahtjevu za donošenjem rezolucije, a tu trebam spomenuti i važno pitanje zaštite potrošača i prava potrošača, iako je to odgovornost e, odbora IMCO, no to je nešto o čemu mi također razmišljamo. Thank you very uh, uh, Hvala vam, dragi predsjedniče. Sljedeća je gospođa Ford. Hvala. Digitalni svijet je svijet bez granica, a pitanja e, koja ono otvara treba riješiti, a to znači da moramo surađivati sa drugima u Europi i u cijelom svijetu. Velika količina podataka pomaže logistici, smanjuje troškove, jača konkurentnost. To je ključ e, našeg gospodarskog rasta. No regulatorno okruženje mora funkcionirati i za poslovne subjekte i potrošače. Dobra regulativa može osigurati koristi. Jasna pravila o korištenju osobnih podataka e, mogu osnažiti potrošače. Jasna pravila o konkurenciji osigurat, će poslovnim subjektima ravnopravnije uvjete. U digitalnom svijetu e, brzo dolazi do novih ulazaka na to tržište, što postavlja pitanje transparentnosti i odgovornosti. Što komisija čini kako bi pratila te nove subjekte na tržištu, da, e, kako bi osigurala da pravila budu tehnološki e, otporna. Veliki podaci, velika količina podatka e, dobra je i u smislu zdravstva, zaštite okoliša, smanjenje količine otpada i poboljšanje javnosti javnih usluga. No za sve to potrebno nam je pametna javna nabava kako bismo osigurali potencijalne pametne tehnologije. Trebamo podijeliti, e, odnosno e, podijeliti slučajeve najbolje prakse. Moj Prošlog ljeta e, smo raspravljali o ovome, je to pokrenuto, a raspravljamo o tome o ožujku. To nije dovoljno dobro. Potrebna su nova pravila o zaštiti podataka. Iznad našeg briselskog balona dosta je zabrinutosti oko pojedinosti ovih, e, ove regulative. Jer e, bo, postoji bojazan da će se ograničiti podaci, no kako bi se iskoristili podaci, e, oni se moraju moći obrađivati. Potrebne su nam jasne smjernice i za poslovne subjekte i potrošače, e, znanstvenike i pružatelje usluga. Samo se usuglasiti oko regulative jedan korak, ali mi sada moramo e, osigurati i provedbu i jasne smjernice. Hvala gospođo Ford, a sada u ime komisije e, dopredsjednik Ansip. Hvala vam, e, gospođo predsjednice, poštovani zastupnici, zahvaljujem na pitanjima o kojima ćemo danas raspravljati. Ona pokazuju da je vrijeme e, da iskoristimo potencijal rasta gospodarstva temeljeno na podacima. Europsko gospodarstvo temeljeno na podacima brzo raste i očekuje se da će dostići 3% BDP-a do 2020. godine. To mora postojati gradivni blok našeg cijelog gospodarstva, stvarati radna mjesta, usluge i poslovne modele. U nedavnim javnim eh, konzultacijama od platformama komisija je nastojala razumjeti ulogu e, tržišta podataka, pristupa podacima i slobodnog protoka podataka u Europskoj uniji. Komisija će e, mapirati postojeće restrikcije slobodnom protoku podataka i poći u pitanjima koje se javljaju za poslovne subjekte oko korištenja, ponovno korištenja podataka i oko korištenja neosobnih podataka. Podaci su nova nafta. E, standardi i interoperabilnost su novi naftovodi. Komisija radi na nizu prioriteta za standarde, norme i standardizaciju e, za pristup ključnim tehnološkim područjima za digitalno jedinstveno tržište koje će predvoditi standardizaciju ovog rada. Komisija će promicati e, E, računalne aktivnosti u oblaku jer smo uvjereni da to može pojačati produktivnost. Kako bismo digitalizirali javne uprave, digitalno zajedničko tržište predviđa e, novi akcijski plan e, e-uprave. E, po tim akcijskim planom e, namjerava se ubrzati inovativno i kolaborativna vlada e, i uprava i podržati digitalne javne usluge. Djelotvorni regulatorni okvir osobne zaštite podataka nadopunjen revidiranim pravilima e-privatnosti i zaštita potrošača pomoći će izgraditi povjerenje u gospodarstvo temeljeno na podacima i jačanje pravne sigurnosti i jednoobrazna pravila osigurat će jednake uvjete za poslovne subjekte koje se natječu eh, na tržištu Europske unije. Konkretna situacija malih i srednjih poduzeća uzeta je u obzir u prijedlozima za, e, opću, e, za uredbu u općoj zaštiti podataka. Komisija je pazila da ne nametne nepotrebne administrativna opterećenja malim i srednjim poduzećima. Oni će e, imati koristi od pojednostavljenog regulatornog okruženja i od mehanizma one stop shop e, nacionalnih nadzornih tijela. No, ne radi se tu samo o podacima. Ispravne potrebne su odgovarajuće vještine obrade tih podataka i stvaranja novih poslovnih subjekata. Komisija je uključila agendu razvoja novih vještina, novih kvalifikacija u svoj program rada za 2016. kako bi promicala razvoj tih vještina i maksimilizira potencijal digitalnih radnih mjesta. Jedno pitanje je i takozvani posredovanje brokerić podataka. E, što se tiče e, tih usluga, brokerskih usluga za podatke u Europi. Tu prvo moramo bolje razumjeti e, mehanizme e, i e, pronaći odgovarajuću cijenu i sastav podataka kojima se trguje i njihov utjecaj na gospodarstvo temeljeno na podacima. Trebamo posvetiti pozornost transparentnosti, odgovornosti i nediskriminaciji. Hvala. Thank you very much, uh, Hvala, sada ostavljamo raspravu e, za političke klubove. Gospodin Boni, minuta i po. Gospođo predsjednice, gospodine dopredsjedniče, što je cilj? E, gospodarstvo temeljeno na podacima može nam osigurati učinkovitije proizvode e, personalizirana rješenja. Mi možemo reći uprava temeljena na podacima znanost, e, zahvaljujući analitičkim algoritmima, e, gradovi koji se temelje na podacima poznati kao pametni gradovi, medicina koja može promijeniti model zdravstvene skrbi, a imamo i industriju temeljenu na podacima s komunikacijom između stvari, robota i ljudi i imamo internet za sve i svakoga. E, to je također najbolja poluga koja može osigurati malim srednjim poduzećima da budu konkurentniji i troškovno učinkovitiji, da povećaju svoje poslovanje. Ono što nam je zato potrebno je bolji okvir, regulatorni i neregulatorni. Nove tehnologije zahtijevaju mnogo više onog e, takozvanog soft prava e, te bolju prilagodbu novim izazovima trebamo riješiti problem vlasništva tih podataka. E, otvoreni podaci trebaju biti osnova, pristupačnost su raznih vrsta podataka i mogućnost korištenja istih u javne i komercijalne svrhe. Zatim e, učinkovita infrastruktura, budući 5G za digitalnu industrializaciju mreža, visoko učinkovitih e, računalnih centara i razvoj e, računalnog gospodarstva na oblaku. To su sve ti novi potrebni sustavi. Zatim pokrivanje standardiziranih interoperabilnih rješenja u cijeloj Europi. Sve to, sve te točke stvaraju priliku za nove europske konkurentne prednosti. Nemamo vremena za gubljenje i čekamo e, dosljedne i konstruktivne prijedloge komisije. Hvala gospodine Boni. Ne, mogu, ne možemo primati iz iste, e, istog kluba plavi karton. Dakle, gospođo Toja, minuta i pol. Hvala. Cilj je dakle da europsko gospodarstvo ponovno zaživi, da raste. I e, tu velika količina podataka može otvoriti jako puno mogućnosti. Međutim, do toga neće doći spontano, neće to biti nešto što će dogoditi čudom ako se sve prepušti spontanosti. To moraju učiniti svjesno europske institucije. Mi e, znamo da Sjedinjene američke države prednjače jer znamo da to je velika količina podataka, to nije nešto gdje prednjači Evropska unija. Dakle, sva te podataka, mnogi strojevi bi trebali možda moći međusobno komunicirati. Tu bi trebali raditi poduzeća. Dakle, ima mnogo toga što se može napraviti. Međutim, zato je potrebno imati i viziju, kao što je rekao gospodin Buzek. Moramo gledati unaprijed, ali Europa mora paziti i na svoje vrijednosti. Moramo, dakle, paziti na inovacije, ali moramo paziti na sve rizike koje mogu doći vezane u jednom gospodarstvu koje je vezano za podatke. To nije samo pitanje povredi privatnosti. Tu se otvaraju mnoga pravna pitanja, mnoga etička pitanja vezane za razvoj demokracije. Čuli smo mnogi zabranjavajuće elemente o tome što se sve može dogoditi ne budemo li imati jasna pravila koji ne žele ograničiti inovaciju, već u nju ugraditi evropske vrijednosti. Hvala, gospodin Tosinovski, jedna minuta gospođo predsjedateljice, do predsjedniče komisije. Ehm, besprekorno funkcioniranje sustava je ključno za naše gospodarstvo i raste potreba za tehničkom infrastrukturom za prijenos podataka za koje su potrebni visoki sigurnosni zahtjevi. Povećani kapacitet podataka kao i brzina su preduvjeti za razvoj, no ne smijemo zaboraviti na osnovu ovog sustava bez koje ne bi bilo moguće e, rješavati velike količine podataka u e, u, u kratkom vremenu. Sustavi koji mogu obrađivati velike količine podataka su izuzetno potrebni. Trebamo novi pristup paralelnom računalstvu i takva infrastruktura je financijski izuzetno zahtjeva. Stoga trebamo blisko surađivati i koristiti sve na učinkovit način. Hvala gospođa Kalas, dvije minute. Hvala vrijeme koje je bilo potrebno da ova rezolucija dođe na plenarnu. U međuvremenu smo usvojili i izvješće o digitalnom zajedničkom tržištu gdje nas smo jasno rekli što želimo u odnosu na velike podatke, na velike količine podataka. Ono što tražimo je poboljšanje okruženja e, za e, ovaj segment u digitalnom gospodarstvu. Osim toga želimo potaknuti transparentnost pregled velike količine podataka. cilje. ne da imamo još jednu studiju, već da pregledamo što učiniti kako bismo poboljšali uvjete za rast inovacije. A trebamo i rješavati potencijalne izazove. Ono što je ključno je e, E, stvoriti e, načine na koje Europa može imati koristi od velike količine podataka. Jedan od e, ključnih E, stvari ovdje je zaštita podataka, drugo su vještine. Što se tiče zaštite podataka, nadam se da će taj okvir e, propisa zaštite podataka biti uskoro usvojen, jer ograničenja protoka podataka e, nisu dobra za zajedničko tržište niti za svrhu tehnologija koje se temelje na podacima. Osim toga, važno je da ne govorimo o osobnim podacima, jer velike količine podataka nisu tu Mm, da ne govore o osobnim podacima, već o podacima u velikom formatu koje poduzećima, poslovnim subjektima omogućuju da izvlače određene zaključke temeljem toga. Drugo, potpredsjednik je spomenuo da se tu radi o otvorenim javnim podacima i podacima koji su strojno generirani. Ako postoje velike količine podataka, ali niko ih ne može koristiti jer ne znaju kako, ako poslovni subjekti ne znaju kako primijeniti te stvari, naravno da onda nikakve koristi od toga. U tom smislu čekamo one preporuke u strategiji o e-vještinama. Hvala gospođo Kalas. Plavi karton gospođe Grapini. Prihvaćate li gospođo Kalas? Prihvaćate li? Da. Hvala vam. Gospođo predsjednice, draga kolegice, u vašem govoru Pitali ste nekoliko pitanja. Ja imam pitanje za vas. Povjerenik je spomenuo važnost zeća. Ja bih vas pitala, smatrate li e, da u propisi koji su vezani uz velike količine podataka, da li uzimaju u obzir mala i srednja poduzeća i potrebu da se prvo razmišlja u malim okvirima, a ne da se sve uređuje propisima čime bi mala i srednja poduzeća e, trebala provoditi i određene propise koji nisu specifični za njih. Hvala na ovom pitanju. E, budući da se europsko gospodarstvo temelji na malim i srednjim poduzećima, važno je to uzeti u obzir. Isto tako i kada je riječ o propisima, ako imamo na umu samo velika e, poduzeća, onda e, stvaramo propise koji su prilagođeni samo njima. E, svakako to moramo imati na umu, nadam se da će komisija to učiniti. Hvala. Sljedeći je gospodin Silikiotis. Hvala vam gospođo predsjedavateljice, korištenje novih digitalnih podataka bi trebalo za glavni cilj imati jačanje kvalitete života ljudi i stvaranje blagostanja. No, nažalost, tehnologija danas se koristi e, kako bi e, išlo na korist velikom kapitalu i multinacionalnim tvrtkama tvrtkama. E, stoga mi trebamo redefinirati ciljeve. U središte bismo trebali staviti potrebe i interese društva. Europska unija treba podržati države članice, a države članice e, koje promiču državne subvencije i javna ulaganja kako bi se u cijelosti koristile nove digitalne tehnologije. Ciljevi trebaju biti promicanje istraživanja, inovacija i rasta. Trebamo stvoriti nove kvalitetne radne, radna mjesta, trebamo zaštititi slobodni e, pristup mrežama i to gratis, znači bez naknade i zaštititi privatne podatke i zaštititi potrošače. Također trebamo podržati mala i srednja poduzeća to je jako važno jer oni trebaju iskoristiti ovu tehnologiju kako bi se bolje pozicionirala na tržištu i bolje pristupila financijama. Gospodin Helmer na jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, ja sam već 17 godina u ovom eh, parlamentu, tu sam bio tijekom eh, vijeća o Lisabonu eh, u iz 2000. godine. I sjećam se cilja koji smo si postavili da stvorimo najkonkurentniju ekonomiju u svijetu utemeljenu na znanju do 2010. godine. Međutim, studije sa početka ovog stoljeća pokazuju da se konkurentnost u Europe na svjetskoj sceni zapravo e, degradirala u tom razdoblju a sada govorimo o gospodarstvu utemeljenom na podacima, o uspješnom e, gospodarstvu utemeljenom na podacima. Na svu sreću nismo uz postizanje ovog cilja povezali datum, pa onda nećemo doživjeti takav neuspjeh mi nećemo e, postići to što želimo stvaranjem novih strogih pravila, nego ćemo e, postići e, ono što bismo trebali otvaranjem, širom otvaranjem vrata mogućnosti za naše gospodarstvenike i za naše građane. Hvala, gospođa Kapel, minuta i pol. Naša svakodnevnica je digitalna, više ništa nije analogno, niti jedno poslovni subjekt, niti jedan potrošač nije, ne živi više u analognom svijetu. Velike količine podataka rastu e, i sva poslovni subjekti temeljeni na tome rastu e, to su važni pokretači konkurentnosti Europe i konkurentnosti u natjecanju sa Sjedinjenim državama sa boljim industrijskim kapacitetima. E, mogućnosti primjene su tu više struke. Na temelju analize velikih podataka možemo razlikovati teroriste, možemo e, vidjeti kako optimirati vinogradarstvo, informirati se o tolikim e, velikom broju područja uz e, području preciznog GPS-a možemo razmisliti, možemo vidjeti kako na najbolji način i poslovati u poljoprivredi i brojnim drugim područjima. To je bitno za zdravstvo, energiju i e, inteligentne sustave i mnogo toga još. Investicije u digitalnu infrastrukturu, istraživanje i razvoj također ovisi o velikim podacima. To je velika količina podataka stvara rast u Europi 3% bruto domaćeg proizvoda do 2020. iskoristimo tu šansu. Mr. Corvin Mike. Gospodin Korven Mike na jednu minutu. Hvala lijepa. Pročitao sam da zaostajemo, da nas e, prestižu druge zemlje. Vjerojatno tu mislite na SAD. A ja vam postavljam pitanje, raspravljuju ni oni o tome u parlamentu? Ne, oni jednostavno omogućuju tisućama e, poduzeća da stvore velike količine podataka, ali uz određene regulacije e, za ovo dostojno, pristojno obrađivanje podataka. A mi ovdje stvaramo jednostavnu iluziju i nijedna država nije ništa učinila, nego sve invencije dolaze od poduzeća. Moram vas upozoriti da pravi podaci ne dolaze iz e, baza podataka. Svi imaju pristup bazama podataka, nego ti podaci dolaze iz televizije, iz poduzeća, iz čitanja, iz procesuiranja, obrađivanja, a moram vas podsjetiti da svi ti podaci izvan velikih e, takozvanih big data podataka su važni. Mi se ovdje zatvaramo u u e, toranj od e, slonove kosti i e, mislim da će to biti opasno, da će to uništiti Europsku uniju. Hvala. Sada gospođa Tun, nje nema. Gospodin Tarabela na minutu i pol. Poštovana predsjednice, poštovani povjereniče, radi se o jednom važnom izvješću i moje izvješće o mišljenju fokusira se na tri e, aspekta. Prije svega važno je da sve, sva poduzeća, mala i velika, imaju priliku e, iskoristiti ovu eksploziju sektora podataka. Treba e, stvoriti jednake uvjete za sve kako bismo izbjegli monopole koji se često stvaraju u ovom sektoru. Zatim treba treba omogućiti korištenje velike količine podataka u javnoj sferi e, kako bi se ubrzao administrativni proces i kako bi se unaprijedile javne e, upravne usluge. I e, na kraju, ali ne najmanje važno, važna je zaštita potrošača. Stoga je ključno da uspostavimo legislativni okvir koji će izbjeći rizike prijevara i korištenje podataka naših naših građana u prijevarne svrhe. Hvala gospodin Schaffhauser na jednu minutu. Poštovani kolege, sa, mi smo već navikli na ove metode komisije i uvijek nam se govori o nečemu što ćemo mi postići, nešto što ćemo uspjeti, ako združimo snage, dobit ćemo nova radna mjesta, dobit ćemo ekonomski rast. Međutim, to se radi u ime i za europsku strategiju, a mi moramo omogućiti stvaranje autonomnih platformi koje će biti konkurencija Google i Skypeu. Moramo omogućiti Eh, skladištenje velikih količina podataka, ali mi to ne činimo, nego e europska strategija podataka eh, ima eh, za cilj raditi usluge velikim javnim poduzećima, a ja vam moram reći da je kad se radi o podacima sirovina čovjek i zato ta sirovina mora postati vlasništvo, kolektivno vlasništvo građana, a ne smije pasti u ruke države ili u rike privatnih poduzeća. Hvala gospodin Hökmark. Hvala vam. Mislim da je važno naglasiti jedno, a to je da Gospodarstvo utemeljeno na podacima nije ništa novo, ta promjena se već odvila i u onim e, dijelovi, i oni dijelovi naših e, gospodarstava u koji najviše se temelje na podacima su najuspješniji dijelovi našeg gospodarstva. Znači to se već dogodilo, to nije neka magija, nešto novo. Ali mi moramo osigurati najbolje moguće obrađivanje podataka zato što podaci su znanje, a znanje se može dijeliti, dodijeliti, koristiti na način na koji to nismo e, nikada vidjeli u modernom gospodarstvu. Mi zapravo ovdje moramo e, dostići korak u području cyber sigurnosti, sigurnosti podataka i to moramo iskombinirati sa zaštitom e, potrošača, zaštitom autorskih prava. Moramo prilagoditi naše društvo koje mora postati snažno društvo koje uspjeva kapitalizirati na temelju ovih prednosti koje već postoje. I mislim da je jedan put e, da je jedno važno. Mi ako odlučimo naravno e, E, mi možemo biti najbolji. Gospodin Schopenhauser i drugi misle da živimo u 19. stoljeću, a to nije slučaj. Mi možemo, ako to odlučimo, preuzeti vodstvo. Možemo imati najbolji 5G, najbolju optiku, moramo imati, možemo imati najbolje kapacitete i omogućiti našim društvima da postanu najbolja. Mislim da je to odluka koju mi jednostavno možemo donijeti i zato mislim da je trebamo donijeti. Hvala vam, gospodine Hökmer. E, gospodinu Želi, e, za vas ima pitanje. Hoćete li ga prihvatiti? Izvolite, gospodine Želi. Hvala vam lijepa. Slušam ovu raspravu i E, slažem se sa onime što vi e, predstavljate kao ciljevi. E, podaci su važni za europsko gospodarstvo i industriju, ali i za naše građane je važno kako štitimo podatke. Nešto nismo ovdje spomenuli. Podaci ne trebaju zaštitu samo od velikih kompanija, nego i od političkih strana koje imaju za cilj oslabiti Europu. Recimo u Moskvi govori se o migracijama i Moskva je se u pozadini vrlo aktivna. Međutim, vidite li problem u tome da političke snage izvan Europe imaju interes zloupotrebljavati e, europske podatke. To je moje pitanje. Može li netko izvan Europe koristiti naše podatke? Hvala vam lijepa, hvala vam na tom pitanju. To je vrlo dobro pitanje koje mi daje mogućnost da naglasim još nešto važno. Podaci nisu neko čarobno digitalno pitanje, e, nego podaci su znanje, a znanje se može vrlo brzo širiti i može se, može se mnogo puta podijeliti. Ja mogu vama dati znanje, vi meni možete dati znanje, još uvijek ćemo imati isto znanje. To je čarolija znanja i čarolija leži u znanju, a ne u podacima. I ja smatram i ja mislim da e, u gospodarstvu utemeljenom na podacima možemo štititi osobne podatke istovremeno možemo povećati cyber sigurnost, a agregirane podatke možemo koristiti za razvoj zdravstva, istraživanja, znanosti. A brojni ljudi tamo i negdje tamo to ne žele, ali ja mislim da se mi možemo složiti o tome kako da koristimo podatke kako da koristimo znanje uz zaštitu privatnosti i uz zaštitu liderstva u Europi. Hvala gospođa Kumpula Natri na jednu minutu. Hvala. Europska unija danas e, nema mnogo toga za doprinijeti e, digitalnom gospodarstvu. Imate li vi e, u vašim džepovima europske uređaje? Ne. Europska unija kupuje uređaje koji se eh, proizvode u Kini, a osmišljavaju u SAD-u. a e, naše e, neka poduzeća su e, vrlo konkurentna kad se radi o digitalnim igrama, ali zapravo ne možemo stvoriti nova radna mjesta. Moramo zaštititi potrošače, ali za zaštitu podataka zaista treba dati mogućnost malim gospodarstvima da prosperiraju. Isto tako treba stvoriti okolinu inovacije E, okolinu u kojoj će znanje se poticati i mi isto tako možemo postati e, ekonomija transparentnosti, to može postati i naš zaštitni znak. Europska unija mora postati fleksibilni, inteligentni akter na e, svjetskom tržištu, tako možemo stvoriti veliki broj radnih mjesta, ali moramo djelovati s mjesta. Hvala gospodine Rubik na minutu i pol. Hvala. Živimo u jednom fascinantnom vremenu. Mi se prebacujemo iz realnog svijeta u virtualni svijet. Realni svijet se odražava u virtualnom svijetu i to je jedan veliki izazov pronaći tu algoritme, pronaći matematičku osnovu da se snađemo u tom novom svijetu i stoga je važno e, da e, imamo novu platformu za matematiku i informatiku, algoritme, da stvorimo najbolju tehnologiju u našem okvirnom eh, programu, istraživačkom eh, programu E, mislim da je vrlo jasno da trenutačno imamo oko 200 milijardi e-mail poruka dnevno. E, tu se stvara golemo znanje kako do sada nije nikad bilo. Imamo preko 800 milijuna tvita, jednu milijardu e, Facebook objava i 30 milijardi WhatsApp poruka, 6 milijardi mobilnih telefona onaj mali dio koji mi e, proizvodimo su e, bit, bitova koliko proizvodimo je više nego zrnaca pjeska u svijetu i te se količine svake godine povećavaju vrlo je jasno da je taj volumen podataka analitika podataka i e, saznanje što se nalaze iza, iza tih podataka, to je novo zlato e, i stoga čestitam povjereniku Ansipu na ovoj strategiji. Tu moramo biti brži, bolji i e, učinkovitiji. Hvala. Thank you. Hvala, gospođa Lauristin, na jednu minutu. Hvala lijepa. E, iskoristit ću priliku da e, govorim e, estonski. Isto tako želim reći da nam je komisija dala dobar statistički predlog, pregled onoga što se e, događa u e, gospodarstvu temeljenom na podacima i podaci govore sami za sebe, međutim e, slika koju ste nam ocrtali nije baš veličanstvena jer se čini da postoje velike razlozi, velike razlike između brojnih država u Europskoj uniji, ako sporedimo Italiju, Grčku, skandinavske zemlje e, i neke druge su, razlike su ogromne e, kad se radi o korištenju interneta, korištenju računala. A moje pitanje e, tem, odnosi se na obrazovanje u području informatičke pismenosti, radi se o nadležnosti država članica, a mislim da ovaj proces moramo ubrzati, a bez nekog zajedničkog pristupa, ako to ostavimo samo državama članicama, nažalost ništa nećemo postići. zato je moje pitanje za komisiju kako možemo nadoknaditi ove razlike e, i kako možemo e, gospodarstvo utemeljeno na podacima e, okrenuti u europsku korist. Hvala, gospodin Šogor. E, prikupljanje digitalnih podataka u e, različitom broju aktivnosti se je sada povećalo do neslučajnih razmjera e, od nekoliko desetaka terabajta podataka u 2012. do danas imamo mnogo petabajta. I kao što je komisija u svojoj komunikaciji ukazala, ovaj razvoj događaja bi mogao imati brojni, brojne učinke na velik broj različitih područja kao što su zdravstvo, sigurnost hrane, e, energetika, inteligentni e, promet i drugi, ali isto tako moglo bi imati učinke na e, stvaranje novih radnih mjesta i nove poslovne modele. Europska unija mora iskoristiti mogućnosti koje pružaju veliki podaci što je brže kako bi se e, nadoknadila prednost koju ima SAD. I u tom smislu kako bismo stvorili e, potrebne uvjete za jedinstveno tržište e, velike količine podataka, ključno je da unaprijedimo operabilnost e, i da povećamo investicije u IKT sektoru i područjima kao što su internet stvari, e, broadband mreže, istraživanje i obrazovanje. Gospodine Šogor, prihvaćate li plavi karton? Izvolite. Da, želim se javiti e, i, i pitati vas, smatrate li da s novim pretraživačima možete otvoriti mogućnosti i građanima i privatnoj sferi da i oni slijede gdje njihovi podaci u konačnici završavaju? Osobito je to bitno i za mala i srednja poduzeća, za obiteljska poduzeća i njima je veliki izazov držati korak s tim. Ja, selbstverständlich, ich glaube, aber die, Kleinen haben immer ein... Da, ja e, vjerujem u to, ali mali naravno uvijek imaju određeni nedostatak u borbi s velikima. U tome je problem. Hvala. So this concludes the session for... Ovo je bio posljednji govornik e, na popisu klubova. Sada zapićem, počinjemo e, postupak spontanog javljanja za riječ. Gospođa Reda. Hvala. E, velike količine podataka mogu imati pozitivan učinak na društva ako se podacima upravlja na inteligentan način. I to postaje jasno kada čujem neke ideje svojih kolega o nadzoru izbjeglica. I kako bismo osigurali da svi imaju koristi od ovog trenda, kao što je kolega rekao internet za svakoga, moramo osigurati e, jednake uvjete za sve. E, iznenadilo me što sam u komunikaciji komisije autorskim pravilima e, pročitala da planiraju legalizirati dijeljenje podataka samo za istraživanje javnih poduzeća. A kako komisija planira omogućiti omogućiti e, gospodarstvo utemeljenim na podacima kada je e, zakon o autorskim pravima takav kakav jest. Kako vi možete predlagati javno e, pravna partnerstva za velike podatke kada su za privatni sektor takvi projekti zbog propisa autorskim pravima nemogući? vi možete to omogućiti samo kroz e, samo zahvaljujući drastičnom pojednostavljenju e, propisa za gospodarske subjekte kako e, ti propisi ne bi bili prepreka za naše ambicije u pogledu velike količine podataka. Hvala gospodin Polčak. Hvala vam. Spominuli smo ovdje brojne aspekte gospodarstva utemeljenog na podacima, govorili smo o zaštiti podataka građana, o zaštiti podataka gospodarskih subjekta, govorili smo o autorskim pravima, a isto tako govorili smo i o potrebi da se postigne fleksibilnost. Međutim, još jedno pitanje ostaje otvoreno. Autorska prava s jedne strane i s druge strane e, zahtjevi e, da se e, koriste dijela zaštićena autorskim pravima. Znači kad se radi o pristanku korištenja dijela zaštićena autorskim pravima, to je jedan vrlo važan aspekt i mislim da je to jedno područje koje je slabost unutar Europske unije, zato što tu ne postoji zajedničko tržište i imamo tu brojne e, prepreke. Hvala. Sljedeći govornik. Onda gospodin Kaputo. Hvala ja sam bio autor i jako puno pitanja i mnogih studija o razvoju interneta i velike količine podataka. I ja sam vidio dakle i pozitivne i negativne aspekte. I smatram da je internet stvarno veliki izazov za univetalne javne <clears throat> službe. Treba ga dobro dimenzionirati i trebamo više poštivati privatne podatke jer i moramo zaštititi e, socijalne aspekte i kulturne aspekte i moramo omogućiti tako sigurnost građana. I e, zato se ja pridružujem ovom pitanju. Prije tri dana visoki povjerenik za ljudska prava Ujedinjenih naroda je rekao da treba jako oprezno postutiti u sporu između Apple-a i FBI-a. Treba dakle imati na umu zaštiti ljudskih prava. Što nam komisija može reći i kakav odgovor može dati na tu temu? I sada gospodin Marijas kao posljednji govornik. Hvala lijepa. E, puno puta je rečeno da novac koji se izdvoji za nove tehnologije u Europskoj uniji je manji nego li u SAD-u i u Japanu. Možemo međutim premostiti jaz tako što smanjimo plaće. Moramo prilagoditi i zakone, naročito u onim pograničnim aspektima. Moramo zaštiti europsko tržište, ali isto tako i europske građane. Moramo prestati dalje otvarati tržišta na planu usluga. Što će se dogoditi s TIS-om? Jer e, Europska unija treba imati okvire kako bi se mogla nositi sa rizicima koje za radnike predstavlja digitalno gospodarstvo. Treba također uzeti u obzir i e, zdravlje i psihološke aspekte zdravlja. Hvala. Za kraj ove rasprave e, riječ e, ima ponovno povjerenik Ansip. Hvala. Poštovani zastupnici, hvala vam na pitanjima i komentarima. Europska komisija namjerava maksimalno iskoristiti potencijal rasta e, digitalnog gospodarstva. Slažem se s gospođom Vicky Ford koja je naglasila važnost zaista transparentne javne nabave putem interneta. Prema analizi Europskog parlamenta želimo li primjenjivati i javnu nabavu mogli bismo uštedjeti 50 milijardi eura godišnje, što je ogromna količina novca e, koju nemamo. Također bismo u sve države članice mogli uvesti e, račune za naplatu koje bi bile u elektronskom obliku. E, to naravno trebaju pratiti i elektronički potpisi. Moramo omogućiti slobodan e, tok podataka diljem Europe. Dakle, svi sastojci, svi dionici moraju dobiti pristup podacima. Sve jedno radili se o malim ili velikim poduzećima. Digitalna podjela zaista postoji u Europskoj uniji i ona nije podjela samo među državama članicama, već i također unutar pojedinih država članica i u onim državama članicama čak gdje je, su informacijske tehnologije zaista razvijene. Dakle, digitalna podjela između gradova i sela, muškaraca i žena, mladih i starih. Moramo se pozabaviti svim tim pitanjima. Da li ste mi tek jednu minutu, a već govorim dvije i po minute. Žao mi je da nemamo vremena. Komisija će načiniti prijedlog e, koji će biti zakonodavni prijedlog i učiniti će to ove godine. Moramo se požuriti jer naravno sve ovo uključuje i određene rizike, tu vam pokušavam odgovoriti, na nešto što ste rekli. Međutim, najveći rizik je da izgubimo u tom natjecanju. Zato se upravo i trebamo požuriti. Zahvaljujem vam se na večerašnjoj raspravi i e, razgovarat ću i dogovarati brzo i učinkovito sa svim sudonositeljima zakona kako bismo izradili propise na ovom planu koje će biti korisne za sve dionike. Hvala lijepa potpredsjedniče. Ovim je rasprava zaključena. I e,